Good morning to everybody, uh, whether present here on, uh, or on a remote basis. We continue the meeting uh, of yesterday. Dragi kolege, nastavljamo sastanak koji smo započeli jučer i došli smo do točke broj 10, dakle izmjena proračuna 6 i 10 i sada ću odmah dati riječ izvjestiteljici gospođi Holmajer koja će nas izvijestiti o obje točke. Izvolite. Dobro jutro svima. Što se tiče prijedloga izmjene proračuna broj 6, o tome smo već razgovarali, svrha ove izmjene proračuna jest osigurati 11 milijardi 540 eh, u obvezama i 6 milijardi 450 milijuna, dakle 6,450 u sredstvima za plaćanja. Zakonodavni prijedlog koji je osvojila komisija u 22. svibnja je temelj za to i time se dopunjava prijedlog za reviziju višegodišnjeg financijskog okvira, odnosno uredbe VFO za 2020. Kao prvo, e, revidira se uredba te se uključuje poseban instrument za solventnost kojim bi se mobilizirao privatni kapital za spašavanje solventnosti tvrtki koje su pogođene krizom uslijed koronavirusa Zatim imamo Europski fond za održivi razvoj. Cilj je povećati kapacitet toga fonda kojim će se omogućiti davanje bespovratnih sredstava u partnerskim zemljama kao odgovor na krizu uslijed pandemije koronavirusa. Tu smo proširili ovo područje na Zapadni Balkan 1,4 milijardi eura. Zatim nova inicijativa REACT države članice će imati mogućnost koristiti dodatna sredstva za ulaganja iz Europskog regionalnog i razvojnog fonda ili Europskog socijalnog fonda kako bi se podržale financijske operacije e, koje služe za odgovor za krizu u kontekstu pandemije COVID-19 5 milijardi eura. Europska komisija i Europski investicijski fond osnažit će suradnju. EIF će biti nadležan za provedbu dodatnih e, zamčenih sredstava temeljem Europskog e, plana za oporavak, tako da se mora povećati kapital EIF-a za 500 milijuna. Zatim imamo DAB 7. Tu se revidiraju procjene za tradicionalne vlastite izvore prihoda, kao prvo za PDV, a zatim za BND. Kao što vjerujem znate, doći će do velikog pada u oba indikatora. Neto carinske pristojbe su predviđene da će biti 850 milijuna nakon što se odbije 20% e, koliko su troškovi ubiranja prihoda, tako da će to dovesti do pada od 16,7% za a dok je predviđeno, dok je bilo predviđeno 156 milijuna, e, koliko je uvršteno u proračun u prosincu prošle godine. Baza PDV-a sada je predviđena da će iznositi 6700 dobro, 6 milijardi 764 milijuna, što je pad od 8,3% u usporedbi sa predviđanjima iz svibnja. Tada je to bilo 5,66 milijardi. Mislim da se doista suočavamo sa vrlo značajnim padom. Ukupno, ukupni pad BND-a za 2020. predviđa se da će iznositi 15,48 480 milijardi što je pada od 8,88% u odnosu na predviđanje svibnja, e, kada je to iznosilo gotovo 70 milijardi. Za nas je to vrlo važno pitanje. Također razlike u tečaju e, su važne. Za države članice izvan eurozone proračun Europske unije se preračunava u nacionalnu valutu koristeći se tečajem posljednjeg dana kalendarske godine prije proračunske godine. Godišnje fluktuacije se mogu poništiti tijekom proračunske godine, međutim 2020. od siječnja do lipnja je zabilježen minus od 4,6 milijuna razlika u tečaju e, i to znači da su smanjena sredstva za vlastite izvore prihoda, što može izaziva rizik da dođe do deficita proračuna do kraja godine kako bi se to kompenziralo kako bi se kompenzirao taj nedostatak vlastitih izvora prihoda predlaže se da se stvori nova proračunska linija pod nazivom članak 319 e, prilagodbe tečaja odnosno razlike za vlastite izvore prihoda. Tu se treba uzeti u obzir e, isto tako i sredstva koja su umrana temeljem novčanih kazni. Treba korigirati e, inicijalna predviđanja koja su iznosila 100 milijuna na 180 milijuna, što znači da će to povećati doprinos e, država članica u europskom proračunu, međutim države članice moraju značajno povećati svoje doprinose u ovoj financijski kritičnoj situaciji. Tako da predlažem za jednu i za drugu točku da se glasa za. Hvala. Sada riječ dajem izvjestiteljima u, svije, u sjeni, gospodinu Lahutu. Hvala. Hvala i zahvaljujem također Monike koja vrlo dobro objasnila. Mislim da ne moramo inzistirati na dramatičnoj krizi kao prvo, sanitarnoj, a sada i socijalnoj krizi. E, jučer sam u francuskom tisku pročitao da će ova godina biti teška i ne da će biti teška, nego će biti apokaliptičkih razmjera. Tako da moramo reagirati. Ovaj proračun koji nam je Monika objasnila, koji iznosi 5,7 milijardi, zapravo su jedan od odgovora Europi da se pomogne državama članicama, tvrtkama i radnicima. Ja ću samo dopuniti dvije stvari koje su važne za SID klub. Mi želimo da se ovo vrlo brzo usvoji do rujna ako je moguće. E, s obzirom da se taj novac željno iščekuje svim našim zemljama. Svi sektori pogođeni krizom moraju moći iskoristiti to što uključuje i poljoprivredu i ribarstvo. Kao što znate, postoji drugi programi kao što je ŠUR, e, gdje će se deblokirati 5 milijardi eura uskoro. Međutim, neki sektori su vrlo snažno pogođeni, poput e, poljoprivrede i ribarstva, trenutno ne dobivaju veliku pomoć od Europske unije. Dakle, ovih 5 milijardi eura mora se iskoristiti na ravnopravan način i na pravedan način i za sve one kojima je novac potreban. E, dakle, prvo važno pitanje za nas su vremenski rokovi. Drugo, usprkos kratkim vremenskim rokovima, parlament mora moći odraditi svoj posao i želimo da se e, zajamči izmjena pravnih osnova, ali da to bude u skladu sa postupkom suodlučivanja. Zahvaljujem Moniki, zahvaljujem na ovom prijedlogu. Svi klubovi, svi izvjestitelji u Sjeni se slažu da će se postaviti pitanja komisiji, držat ćemo se ovih vremenskih rokova. Klub SID podržava ovo izvješće. Monika je već spomenula da se ovdje radi o ažuriranju vlastitih izvora prihoda, dakle to su zapravo izmjene tehničke prirode koje mi podržavamo. Hvala gospodin Laratur. Gospođa Ahmo ima riječ. Dobar dan svima. Ja se slažem sa ovime što su rekli moji prethodnici. Da kako mora se moramo korigirati proračun, e, zahvaljujući ovoj izmjeni proračuna broj 7. Taj tekst je vrlo ambiciozan. Dakle, važno je da se već sada prilagodi proračun za 2020. kako bismo se mogli nositi s posljedicama krize. Kao što e, je rečeno, ovo je vrlo ambiciozno, riječ je o izazovu da se doda ovih 11,5 e, milijardi u drugu polovicu godine 2020. Neke zemlje će imati problema s time da apsorbiraju ova sredstva na lokalnoj, na regionalnoj, na nacionalnoj razini. Zato apeliram na sve nas da se usvoje ove izmjene proračuna riječ je o front loadingu VFO-a, pravila bi trebala omogućiti što lakšu apsorpciju sredstava. Uvijek su najnerazvijenije regije te koje imaju najviše poteškoća s time. Ostale će se odmah uspjeti prilagoditi, prilagodit će svoje programe i projekte i odmah će povući sredstva. Međutim, druge koje nisu slučajno manje razvijene imat će mnogo više poteškoća s time, tako da je dobro pokazati da je Europa reaktivna, da se mijenja, da se zna prilagoditi izvanrednim situacijama, to je vrlo pozitivno, međutim to ne može biti samo proračunska linija koju države neće moći iskoristiti. Dakle, trebamo dati sve od sebe, dati pomoć, e, dakle, administrativno opterećenje mora biti manje, fleksibilnost veća, moramo iskoristiti sve što smo naučili do sada da do kraja 2020. iskoristimo sredstva koja će biti dodatno alocirana. Hvala. Hvala gospođo Armand. Gospođa Laporte ima riječ. Je li gospođa Laporte nazočna? Izgleda da nije. Tu sam. Mislio sam da je problem s vezom. Ja se ispričavam, veza mi je jako loša. Što se tiče izmjene proračuna broj 6, numéro 1 que nous avions voté au mois d'avril dernier. Concernant les textes, nous soutenons ceux concernant la relance économique qui sont nécessaires dans un contexte de forte récession. Što se tiče evropske obnove, odnosno oporavka, koji je potreban u ovakvim vremenima, prednost treba dati instrumentima za sadašnju krizu. Instrumenti instrument se čini adekvatan. Vidimo da bi to trebalo pomoći također i onima kojima su sredstva najpotrebnija. Međutim, ne možemo podržati e, povećanje sredstava za Fond za održivi razvoj za Zapadni Balkan Bosna, Sjeverna Makedonija i druge zemlje su treće zemlje i možete li nas nam rekli reći Hoće li države članice biti uključene u dodjelu sredstava i kakva će biti strategija u odnosu na vijeće? Prevoditelj se ispričavaju, ali veza je bila dosta loša. Yes. We welcome the uh, Gospodin uh, Andersen. Mi pozdravljamo također ovu izmjenu proračuna što se tiče vremenskih rokova. Moramo to učiniti brzo i povezati postupak donošenja odluka sa uredbom za VFO. To je odluka koja se treba donijeti vezano uz tekući VFO. Što se tiče sadržaja, mislim da je vrlo opasno to što neke države članice već sada tvrde odnosno govore da će se boriti protiv instrumenta za solventnost. Ukoliko želimo da mala i srednja poduzeća imaju jednake šanse unutar Europske unije, onda ćemo to morati distribuirati na taj način. Ne bi bilo dobro da neke države članice imaju takve instrumente, a druge ne. Tako da mislim da je to ključno. ne bi bilo dobro da to tako završi u vijeću. Što se tiče izračuna iznosa, mislim da nam trebaju dodatni podaci od komisije. Ne znam može li komisija sada ovdje dati odgovore na to pitanje e, ili ćemo te informacije dobiti kasnije. Nije sasvim jasno koliki su iznosi, odnosno zašto su to izračunali na taj način. Što se tiče pitanja uh, općenito, mi podržavamo ovaj instrument. Što se tiče samih programa, moramo se baviti detaljima. Potreban nam je novac, moramo ga dobiti brzo da bi se mogao početi koristiti, no s druge strane je važno razmotriti i uvjete, jer ukoliko ne bude nikakvih uvjeta vezanih uz korištenje React e, programa, onda će to ugroziti naše ciljeve digitalizacije, jer će se novac koristiti za druge projekte, ali to se možda više tiče samog e, uređenja programa, a ne ove izmjene proračuna. E, dziękuję bardzo. Oczywiście doskonale wszyscy rozumiemy sytuację, jaka jest w Europie. Hvala vam lijepo. Jasna nam je trenutna situacija nakon koronavirusa i također smo svjesni da moramo poduzeti hitne mjere. Tako ćemo u budućnosti imati manje gubitke. Naš klub podržat će ove mjere, međutim, moramo za to imati pravnu osnovicu. Nadalje, spomenuo bih samo da postoje neke zemlje, SAD, Kina primjerice, koje bi mogle iz ove pandemije izaći u boljoj poziciji. Međutim, dojma sam da ćemo stvoriti samo veće probleme za male i srednje poduzetnike i to su stvari s kojima se trebamo pozabaviti. Imam i jedno pitanje. Hoćemo li imati dovoljno sredstava za odobrena sredstva za plaćanja za tekuću godinu jer gledamo razliku između obaveza i plaćanja u proračunskim sredstvima gdje ćemo tijekom sljedeće godine imati znatne isplate kao i godinu nakon toga. Tako da ono čime se trenutno moramo pozabaviti je pomoći onima koji očekuju svoje isplate još ove godine. Hvala gospodin Papadimulis. Hvala lijepo. Zahvalio bih gospođi Holm, Holmajer prije svega. Doista nam je potreban ovaj most prema novom višegodišnjem financijskom okviru i ovo osnaženje za 11,5 milijardi kako bismo se borili protiv virusa COVID-19 i Europski parlament mora izvršiti pritisak na komisiju kako bismo uspjeli ovo što je prije moguće pokrenuti. Temeljna poruka je da nam je potreban snažan proračun za nadolazeće razdoblje i ne želimo oslabiti paket. Što se pak tiče izmjene proračuna broj 7 zabrinjava me smanjenje vlastitih prihoda i mislim da je gospođa Holmajer s pravom rekla da moramo biti ambiciozniji i moramo provesti sistem novih vlastitih prihoda kako bismo financirali potrebe našeg društva, naših gospodarstava u državama članicama na koje je znatno utjecao COVID-19. Vjerujem da moramo ostati pozitivni i izvršiti dostatan pristisak kako bi se ovo sve brzo odigralo. Želimo odgovor komisije o tome kako će kako će se ove sve mjere usmjeriti ka onima kojima je to najpotrebnije i to brzo i učinkovito. Hvala. Ukoliko nema drugih zastupnika koji traže riječ, možemo polako preći na komisiju. S obzirom da smo u nekoliko navrata čuli izvjestitelje u sjeni da postavljaju pitanja. Gospodin Rojl, izvolite, vaše, vaše vrijeme. Hvala vam, gospodine predsjedatelju. Dobro jutro svima. Prije svega, zahvalio bih izvjestiteljici i izvjestiteljima u Sjeni koji su izrazili podršku za oba nacrta izmjene proračuna DABA koje je komisija predložila. Što se pitanja tiče koja su nam upućena i koja sam uspio zabilježiti, rekao bih sljedeće. Gospodin Čunke je pitao da li imamo dostatna sredstva proračunska za plaćanje. I mogu ovdje potvrditi da sredstva koja je u nacrtu izmjene proračuna broj 6 komisija predložila jesu dostatna da se pokriju potrebe za plaćanja ove godine. To se pretežno tiče e, stop prefinanciranja koja je vrlo visoka, 50% za React EU kao i istodobno stavljanje na raspolaganje 50% iz EFSI fonda za instrument za solventnost. Potrebe za sredstva koja dolaze u nadolazećim godinama, pretežno 2021. također su uzeta u obziru komisiji kada je iznijela svoj predlog za nadolazeći VFO krajem svibnja i procjene plaćanja koje su naše prijedloge pratila doista uzimaju u obzir ove neriješene potrebe koje ćemo imati u nadolazećim godinama na temelju DABA 6. Što se tiče pitanja gospodina Papadimulisa, da li i kako će se komisija pobrinuti da sredstva dođu do onih kojima je to najpotrebnije Mislim da je to pretežno pitanje koje se tiče React EU i mislim da vrlo visoka stopa fleksibilnosti koju komisija predložila treba biti odobrena državama članicama za provedbu iskorištavanja ovih sredstava. To bi po meni bilo jamstvo koje će omogućiti da budemo sigurni da novac dođe ondje gdje je najpotrebniji, jer države članice će imati apsolutnu fleksibilnost e, za raspodjelu sredstava u one regije gdje je to najpotrebnije. Dakle, neće biti e, preraspodjela e, koje će biti nametnute u samoj regulativi, barem na temelju predloga komisije. Što se pitanja tiče, tiče gospodina Andresena o samim iznosima, nisam siguran koje je bilo točno pitanje. Očito mogu potvrditi kao komisija da vjerujemo da ovaj iznosi koje smo uključili u DABU 6 Dakle, 5 milijardi React EU, 5 milijuna za instrument za solventnost, te manji iznosi za e FSD, e i Europski investicijski fond. Smatramo da će ti iznosi biti na odgovarajućoj razini. Da kako, rado ću bilateralno raspraviti to sa gospodinom Andresenom, e, da vidimo da li ima možda kakvih drugih pitanja i to možemo riješiti pismenim putem i dati naše odgovore. Isto vrijedi i za pitanje zastupnice Laporte o Zapadnom Balkanu. Predložio bih da odgovor na to damo pismenim putem. Hvala lijepo. Hvala vam, gospodine Vel. Ponovno dajemo riječ izvestiteljici, gospođi Holmajer, za kratku završnu riječ. Puno vam hvala, mislim da je sve vrlo jasno, slažemo se što se tiče ova dva daba nacrta izmjene proračuna i bit ćemo, e, vrlo smo zainteresirani za raspravu o uvjetovanosti, raspravu o pitanju kako će se sredstva potrošiti jer postoje različita mišljenja u pojedinim državama članicama pa čak i unutar parlamenta. No ono što je najvažnije da se novac doista potroši na učinkovit način, način orijentiran na ciljeve krajnje. Ne želimo da na kraju krajeva potrošimo gomilu novca bez da dođe i do gospodarskog oporavka. Najvažnija stvar dakle jest da ostvarimo taj oporavak i da u krajnjoj liniji imamo bolju situaciju što se tiče prihoda od poreza, što se tiče vlastitih prihoda nego što je bilo izloženo ranije. Predlažem dakle da se ova dva nacrta izmjene proračuna podrže i zahvaljujem izvjestiteljima u sjeni. Hvala vam, gospodine Larutu. Tražili ste riječ. Jedna minuta, izvolite. C'est moi. Merci, Gospodin je zatražio riječ. Hvala vam, gospodine predsjedniče. Želio bih samo skrenuti pozornost na mala i srednja poduzeća u poljoprivredi i ribarstvu koji su doista mnogo propatili, pa Molim komisiju na obrati pažnju na to, zahvaljujući programu SURE, mnogo toga će se učiniti za tradicionalna mala i srednja poduzeća. Međutim, ne smijemo zaboraviti poljoprivredu i ribarstvo. To je samo tri posto stanovništva, ali prehranjuju 100% stanovništva e, u Europskoj uniji. Hvala vam, gospodine Lakuto. Prije nego što započnemo sa glasanjem, e, zamolit ću izvjestitelje da izlože svoje dosje o transferima prije svega, dakle točka 12. Transfori, dio treći, dek 13. Izvjestiteljica gospođa Holmar, još jednom izvolite imate riječ. Hvala. Hello? Can you see me and hear me? Čujemo li se i vidimo? Dakle, dek 13 sa 13 miliona može biti stavljeno na raspolaganje iz proračunske stavke 18.01.01, dakle to je iz podrške za upravljanje granicama i zajedničke vizne politike kako bi se olakšao legitimno putovanje, te 20 miliona koje mogu biti stavljene na raspolaganje iz proračunske stavke 18.2.1.2 sprečavanje i borba protiv prekograničnog organiziranog kriminaliteta te bolje upravljanje sigurnosnim rizicima i krizama stvarne isplate će biti niže nego što je predviđeno tijekom pripreme nacrta proračuna za 2020. Dakle, države članice tu mm, nisu dobile sve na vrijeme, ali sami rashodi su također podneseni kasnije i niži su od procjena koje su u siječnju 2018. procijenjeni. Dakle, proračunska stavka 18.07.01 će biti ta koja će dobiti ova sredstva, to su hitna podrška za Europsku uniju kako bi se pokrila plaćanja unutar okvirnog sporazuma s državama članicama s ciljem potpisivanja sporazuma sa proizvođačima cijepiva protiv COVID-19. Upravljački odbor će odlučiti o proizvođačima s kojima će se otvoriti pregovori, a iznosi će biti uplaćeni na temelju svakog sporazuma i ovisiti o naravi samih sporazuma. Nećemo dakle imati standardiziran pristup. Jasno je svima da je to nužno i rekla bih da su svi pročitali u novinama da SAD pokušava stvoriti cijepiva samo za svoje potrebe, tako da bih podržala, da doista podržimo ovaj pristup država članica, jer Europska unija mora imati cjepivo na vrijeme i to što je prije moguće. Hvala vam. Prelazimo na 13. točku. Zastupnik Adresen. Ispričavam se, mi podržavamo e, predlog za dekno. Jedno pitanje imam koje se tiče uvjeta. Ukoliko postoje uvjeti koji se tiču proizvodnje cijepiva, Izvjestiteljica je sama spomenula rasprave u SAD-u, pa bih rekao da je važno razjasniti pitanja poput pristupa javnosti i činjenice da cijepivo bude na raspolaganju u Europi. Tako da bih od komisije volio čuti postoje li kakvi uvjeti koji se tiču tih sredstava koje dajemo za proizvodnju cijepiva ili ne postoje nikakvi uvjeti. Ako nije moguće odgovoriti na to pitanje sada, bilo bi mi i u redu da informaciju dobijemo i kasnije, no doista bih volio odgovor na to pitanje. Hvala gospodine Vel. Hvala vama. E, pretpostavljam da mogu odgovoriti na ovo pitanje. Uvjeravam gospodina Andresena da ova uvjetovanost je itekako sastavni dio cjelokupnog pristupa. Ne radi se dakle samo o sredstvima za proizvodnju cijepiva, već i o novcima koje isplaćujemo raznim farmaceutičkim kompanijama kojima ćemo se pobrinuti da dobijemo dostatan e, pristup e, milijunima e, doza cjepiva čim ono bude stavljeno na raspolaganje. Dakle, ne postoji jamstvo da će bilo koja kompanija uspjeti razviti cjepivo i to je ta nesigurnost unutar koje se ovaj pristup nalazi, no kada i ukoliko dođemo do uspješnog cijepiva, novac koji smo isplatili će nam jamčiti pristup cijepivu i to u dovoljnim količinama, dakle velikim količinama za građanstvo Europske unije. Hvala. Hvala gospodine Urel. Nitko drugi se ne javlja za riječ, ukoliko ne. Mm, Gospodin Holmajer, izvolite. Hvala. Samo kratko, bila bih zahvalna komisiji ako bi nam mogli objasniti pitanja SF za granicu i policiju, jer bilo bi korisno čuti koji je postotak provedbe u pojedinim državama članicama kako bismo mogli znati gdje su problemi u ova dva područja to bi moglo biti zanimljiva razlog za DEC 13, 140 milijuna o kojima radimo, se zapravo tiče toga da mi budemo ti koji će dobiti cjepiva, a ne SAD ili neki drugi koji će pripriječiti pristup cjepivima Europskoj uniji. Hvala vam, gospodin Vrel. Hvala i zahvaljujem eh, gospođi Holmajer na ovom pitanju. Mogu pokušati dati kratak odgovor. Stvarna razina provedbe na razini država članica, dakle ESF, granica i policija, je zapravo prilično dobra. I kada govorimo o provedbi, tu mislim na projekte koji su odabrani iznose koji su već stavljeni na raspolaganje za obaveze u državama članicama. I za cjelokupni VFO trenutno smo na 82% za e SF za granice, 92% za policiju. Tako da što se suštine same tiče, ne mislim da postoji ikakav problem sa provedbom samih programa. Međutim, kada gledamo sama plaćanja, komisija uvelike ovisi o iznosima koje države članice komisiji prijavljuju i što traže za povrat sredstava. Dakle, iznosi koji su se tražili su oni iznosi koje su države članice krajnjim korisnicima isplatile, koje su prošle reviziju nadležnih tijela, i kada se ta, ti, ti, ti računi svi pošalju u komisiju, prijavljena sredstva se procjenjuju od strane nadležnih službi, što može dovesti ili do prihvaćanja podnesenih iznosa, u nekim slučajevima smanjenja tih iznosa ili, što se relativno često događa, do obustave sredstava zbog kriterija prihvatljivosti ili nekih drugih pitanja koja traže daljnje razmatranje ili dodatne informacije. I u slučaju tih obustavljenih sredstava zapravo dolazi do odgoda ili kašnjenja isplata iz europskog proračuna od strane komisije te konačne isplate sredstava koje su zatražile države članice. To nužno ne znači da su programi odgođeni ili zaustavljeni, ali može značiti da iznosi koje se 2020. predvidjelo da će biti uplaćeni, da zbog situacije budu isplaćeni tek tijekom 2021. godine. Nadam se da je to dobar odgovor bio na pitanje. Hvala vam gospodine Urel. Ukoliko nema nijakvih drugih intervencija, možemo prijeći na 13. točku dnevnog reda, proračun 2020. Ostali dijelovi gdje imamo pet točaka kojima ćemo se pozabaviti, pa na kratak uvod riječ dajem za EPC 5 izvjestiteljici uz prethodne zahtjeve. Prošli petak, dakle, ste dobili eh, hitan zahtjev za transfer o kojoj moramo glasati danas, jer nakon uspostave pet novih posebnih odbora koji će biti uspostavljeni tijekom sljedećeg e, rujna, nužno zapošljavanje potrebnog administrativnog osoblja za nova tajništva su hitno potrebna, pa sam u tom smjeru dobio zahtjev e, predsjednika gospodina Tajanija, konferencije predsjednika prošli tjedan i uz suglasnost koordinatora, to sam priopćio glavnom tajniku dakle, našu spremnost da na današnjem sastanku izglasamo te potrebne transfere. Također ste dobili dva pisma koja su pratila te zahtjeve. Što se tiče transfera C4, izvjestitelji u Sjeni su već dobili odgovore e-mailom na neka pismena pitanja koja smo uputili parlamentu u prethodnim danima, a sada bih reč dao izvestiteljici Gardija Zabal na kratko izlaganje predloga za transfere. Izvolite. Sí, muchas gracias, presidente. Hvala, predsjedavajući. Ukratko ću iznijeti okvirne crte ovog predloga. Svi su dobili detaljne informacije o prijenosima i odgovor na naše pitanje. Prvi prijenos je C4 u ime parlamenta. Tu govorimo o 6,277 milijuna za potrebe IT-a i telekomunikacija za ulaganja u aplikacije vezane za rad na daljinu, sigurnost podataka i što se tiče različitih proračunskih linija koje treba osnažiti. Novac se oslobađa jer je angažirano manje asistenata, tako da je na raspolaganju su ta sredstva. Moj prijedlog je da se ovo podrži. C5 je sljedeći prijenos. Predsjedavajući je već ovdje objasnio pozadinu Kada se uspostave ti posebni odbori ili privremeni odbori, važno je da mogu funkcionirati i raditi, a da se sredstva ne oduzimaju postojećim odborima koji su već vrlo zauzeti. Dakle, potrebna su nam ta sredstva. Tu govorimo o novcima koja će doći iz proračunske linije za misije koja se naravno trenutno ne koristi. Imamo i dva zahtjeva od Suda pravde. Prvi je vezan za povećanje od 105 tisuća u liniji za Centar za rano djetinstvo, što odražava povećanje cijena i potrebu da se kupi materijal i slično. Kao rezultat e, covid došlo je do kašnjenja u angažiranju određenog osoblja, tako da su novci na raspolaganju za taj centar za rano djetinjstvo. Drugi zahtjev e, Suda za pravde za povećanje financiranja za medicinske službe, naravno zbog COVID-19 i taj novac će doći iz iste proračunske linije kao i prethodni prijenos. Na kraju imamo zahtjev od nadzornika, Europskog nadzornika za zaštitu podataka koji želi prilagoditi plan radnih mjesta kako bi se mjesto AST pretvorilo mjesto AST SC. Tu nema poteškoća i moja je preporuka da se to podrži. Hvala gospođo Gardija Zabal. Sada se obraćam izvjestiteljima u Sjeni. Da li je netko tu od e, izvjestitelja u sjene od njih šest, odnosno da li bi netko htio uzeti riječ? Nitko nije dao znak da bi želio uzeti riječ, što znači da možemo prijeći na točku 14, Europski fond za solidarnost, već je predstavljen prijedlog mišljenja i sada ćemo samo, danas ćemo samo glasovati prije nego što počnemo s glasovanjem izniću, objavit ću rezultate prvog glasovanja što se tiče revizije Europskog fonda za solidarnost. Kompromis 1 usvojen, kompromis 2 usvojen, amandman 6 usvojen, kompromis 3 usvojen, kompromis 4 usvojen, kompromis 5 usvojen, amandman 12 usvojen, kompromis 6 usvojen, amandman 15 odbijen, kompromis 7 usvojen, amandman 21 usvojen. To bi bilo to što se tiče revizije Europskog fonda za solidarnost. Što se tiče upravljanja nekretninama, objekti za smještaj u kući Žana Modneja u Bazošu, to je usvojeno, a projekat zgrade u Bratislavu također usvojen. To bi bilo to što se tiče glasovanja od jučer i rezultata. A sada otvaramo glasovanje za danas. Prije svega da provjerim imamo li kvorum. Molim vas podignite ruku ili ako niste tu možete dati znak pritisnuti dugme. Da, imamo kvorum na čemu vam zahvaljujem. Sada prelazimo na glasovanje. Imat ćemo konačno glasovanje o reviziji za Europski fond za solidarnost i jedinstveno glasovanje o prijenosima. Sada otvaramo glasovanje, Biće otvoreno do 11.30. Sada imamo stanku od 10 minuta i u 10 sati počinjemo sa točkom 15. dnevnog reda o politici upravljanja nekretninama. Vidimo se uskoro. Uh, Dobro jutro još jednom, uh, a po drugi puta onima koji su već bili tu. Svake godine parlament priprema godišnje izvješće o politici upravljanja na nekretninama koje nam omogućuje da ocijenimo situaciju po tom uh, važnom pitanju. Pozdravljamo ovdje u odboru za proračune dva potpredsjednika koji su zaduženi za politiku upravljanja nekretninama, gospodin Rainer Viland i gospodin Pedro Silva Pereira zajedno s glavnim tajnikom gospodinom Klausom Veleom. Cilj ove razmjene mišljenja je da se bolje razumije politika upravljanja nekretninama parlamenta i njen utjecaj na proračun putem analize projekata koji su već u tijeku i onih koji su u pripremi. Budući da imamo malo vremena, odmah bih dao riječ po pet minuta svakom od podpredsjednika. Podpredsjednik Viland, izvolite. Hvala lijepa, gospodine predsjedavajući. Ispričavam se zbog kašenja, bio sam u Afkovu i tamo se govorilo o amandmanima na poslovnik. Prilagođavao se poslovnik ovoj e, trenutačnoj situaciji. Time ćemo se baviti u listopadu na plenarnoj sjednici. Poštovani kolege, predsjedavajući, Mislim da ste imali dovoljno uh, prilike da pogledate izvješće, neću govoriti o njemu, samo ću reći u okvirnim crtama nešto o budućnosti. Još uvijek smo na početku zakonodavnog razdoblja i jasno bih vam ovdje rekao da sam zahvalana uh, što je predsjedništvo parlamenta i što je uh, Idea Lab odobren. Pred kraj prošlog saziva išli smo, krenuli smo u novom smjeru što se tiče nabave, sada smo fleksibilniji po pitanju potreba članova, a i štedimo novac. I jasno ću ovdje reći da vjerujem da ako budemo imali novu, ako imamo novu tehnologiju, bilo da se govori o elektroničnoj komunikaciji, o tome kako ćemo urediti rad, moramo razmišljati na netipičan način kod tih pristupa i Idea Lab gdje e, u nekoliko područja odnosno dijelova zgrade pokušavamo vidjeti što možemo razviti, što možemo učiniti. Mislim da je to pravi pristup. Naravno, testiranje stvari košta novaca, ali uvjeren sam da i ne testiranje košta novaca. U stvari to bi moglo koštati još i više, jer morate pogledati opremu, pristupe, tehnološku potporu, to treba biti korisno i treba se koristiti. Dakle, e, ne treba biti samo korisno, nego treba biti na raspolaganju i ljudi to na kraju trebaju i stvarno koristiti. Mislim da ćemo dakle krenuti u novom smjeru što se toga tiče. Druga točka o kojoj sam htio govoriti, ima nekoliko prigoda sam o tome e, razgovarao s glavnim tajnikom i u predsjedništvu, e, a to je da nam ova kriza pokazuje ne moramo samo biti da ne moramo biti fleksibilni samo po pitanju naših potencijala u smislu mjesta za održavanje sastanaka, nego moramo biti učinkoviti u korištenju onoga što već imamo. Imamo nekoliko prostorija i dvorana, prostora, primjerice u utorak, ujutro se ne koriste dostatno, onda u četvrtak ujutru se prekomjerno koriste. E, mislim da bi se ovi tjedni za sastanke mogli koristiti učinkovitije, da bi se prostorije mogli koristiti učinkovitije, prevoditeljske kapacitete bi se mogli koristiti učinkovitije. I ja vjerujem da bi odborima se moglo dati više fleksibilnosti odbori koriste novac i ako imamo strogu podjelu između studijskih putovanja, zastanstava, sastanaka i tako dalje, mislim da trebamo imati e, sustav određivanja proračuna i biti u poziciji odrediti virtualnu cijenu i reći koliko koštaju ta mjesta održavanje sastanka. Recimo četvrtkom popodne ako ne koristimo neku prostoriju možemo onda drugu cijenu vezati za korištenje tog objekta. Da bismo imali više fleksibilnosti mogli bismo tako uštediti novaca onda, ćemo imati dovoljno novca za neko dodatno studijsko putovanje ili misiju za utvrđivanje činjenica. E, za prevoditelje imamo recimo otkazivanje e, kratko prije sastanka imamo prevoditelje koji su na raspolaganju, ali se ne mogu koristiti. Dakle, sjede u hotelu u tom slučaju, moramo platiti za otkazivanje i mislim da bi odbori e, trebali imati u vidu te troškove otkazivanja i prevoditelja u zadnji čas. Dakle, trebamo koristiti određivanje proračuna za e, klubove i odbore. Ako pogledamo mogućnost određivanja proračuna, onda bismo mogli imati više fleksibilnosti i manje troškova. Mislim da sam već e, predugo govorio, ali samo da kažem još nešto na kraju. U prve dvije godine ovog saziva parlamenta moramo donijeti neke vrlo ambiciozne odluke po pitanju zgrada i nekretnina. Moramo imati u vidu resurse, trebamo imati i visoku razinu sigurnosti Hvala gospodinu Vilandu. Gospodin Silva Pereira, isto pet minuta. Hvala. Hvala puno gospodine predsjedniče. E, hvala izvjestiteljici gospođi Keller na tome što promiče ovaj novi pristup. E, važno je razgovarati o, o politici upravljanja nekretninama u parlamentu i odgovornosti e, pred i odgovornost pred odborom za proračune i prema odboru za proračune je svakako važna. Zahvalio bih e, glavnoj upravi, gospodinu Linusu, na dokumentima pripremljenim za ovu razmjenu mišljenja gdje se daje e, iznosi strategije parlamenta Eh, ja poštujem eh, svoju sekundarnu odgovornost ovdje. Neću govoriti predugo i neću eh, govoriti detaljno o dokumentu koji je pred vama, ali ću iznijeti nekoliko zapažanja. Prvo je da kažem da sveukupna orijentacija za politiku upravljanja nekretninama je u skladu sa vizijom i strategijom o kojoj smo govorili u predsjedništvu, ali i ovdje na odboru za proračune. Dakle, donesene su važne odluke, predstoji još nekoliko njih u budućnosti, ali mislim da tu nema nekih iznenađenja. Imali smo detaljnu diskusiju o ovoj strategiji. Drugo, jedan od najvažnijih projekata je provedba e, e, iskustva Europe kako bismo imali jednu instalaciju u svakom glavnom gradu 2024. vidjet ćemo ispuniti taj cilj. To je svakako vrlo važan instrument za prenošenje poruke u ulozi Europskog parlamenta i funkcioniranju naše europske demokracije i to je uspješno napravljeno tamo gdje smo to instalirali i dosta je očekivanja po pitanju e, novih instalacija Europe Experience. E, drugo zapažanje o činjenici da E, sada vidimo završavanje e, glavnih radova u zgradi Konrad Adenauer, što je bila velika intervencija sa završetkom istočnog krila i sada početak procesa obnove zgrade Paul andrej To su dvije glavne intervencije. E, kao potpredsjednik zadužen za proračun drago mi je što mogu reći da interni revizorsko izvješće za 2019. godinu dalo je pozitivnu ocjenu upravljanja nekretninama i kao što vidite u radnom dokumentu e, strategija e, koju provodi glavna uprava je omogućila dodatne uštude u proračunu što je važno iako pravimo značajna ulaganja. Dakle, to su glavna zapažanja koje bih iznio u ovom trenutku i zahvaljujem gospodinu Vilandu na vrlo dobroj suradnji koju smo imali na ovom području. Hvala lijepa. Hvala gospodinu Silvi Periri. Gospodin Vele, izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući. Posljednjih desetljeća u parlamentu imali smo priliku vidjeti vrlo dinamična događanja što se tiče zgrada i nekretnina. Imamo dodatnih tisuću ureda što nam je e, dalo priliku da popravimo raspored e, ureda za članove, a sada u ovom razdoblju po prvi put imamo jedan ured i još dva ureda za asistente. To je po prvi puta za članove da imamo takvo nešto. To je značajno poboljšanje odnosno na, na, period prije 10-15 godina u Strasburu. Imamo jedan ured za članove, jedan za asistente. To je po prvi puta u povijesti parlamenta da članovi imaju vlastite urede u Strasburu. To bi i trebalo biti tako i projekat na zgradi adena u Luksemburgu, to je već spomenuto, tu govorimo o sedam zgrada koje se povezuju u jednu i u listopadu ćemo se početi useljavati u tu zgradu otprilike 2000 zaposlenika će se tu oseliti i za 1000 e, ljudi koji će raditi u, u zapadnom krilu, ali prije nego što dođe do toga. A trebamo vidjeti jer nam to treba. To je planirano prije 15 godina. Možda trebamo to revidirati da vidimo možemo li nešto uštediti e, kako bismo ostali u okvirima proračuna. Dakle, mislim da je to vrlo važno. Prije nego što pređemo na posljednju fazu za tu zgradu, moramo reći ili veličine odgovarajuće, trebamo praviti prilagodbe, jer zgrada koja se koristi se onda treba koristiti u narednih 30 godina najmanje. Kod zgrade Adenauer 60% ureda, u njima imamo zaposlenih gdje rade, gdje imamo jedan novi stil, imamo malu kuhinju, novo rasvjetu i napravili smo prilagodbe E, sa malim e, salama za sastanke i malu kuhinju i za članove i to je zaista poboljšanje. E, ovo što smo radili u proteklih deset godina znači da u predsjedništvu možemo reći da su naši prioriteti za narednih 50 godina drugčije. Tu se više ne radi o dodatnim uredbima, uredima nego prvo o renovaciji, a zatim E, potencijali trijalog renovacija, e, renoviranje znači da nakon 30 godina treba renovirati zgrade. Imamo vrlo precizan raspored i kalendar za svaku zgradu parlamenta do 2050. kada svaka od do kada svaka od zgrada treba da se renoviraju u smislu energetskih potreba i okolišnih potreba e, u E, mi smo u 12. mjesecu prošle godine usvojili vrlo precizan plan. Do kraja ovog saziva trebamo imati Europe Experience u svakom glavnom gradu, u svim državama članicama na sjeveru, jugu, zapadu, istoku, malim, velikim. To znači da će oni moći pozvati svoje građane da obiđu tu instalaciju to podrazumijeva i objekte za trijalog. Kada su e, pravljene te zgrade nismo imali trijaloge i zato nije bilo prostorija koje su bile zaista odgovarajuće za trijalog. Dakle, to su ta tri prioriteta za naredne godine. Da se vratim na renoviranje, rekao sam da nam je plan do 2050. godine. Prva zgrada je naravno zgrada SPAK koja nije sagrađene samo za parlament, nego prvobitno je to trebao biti konferencijski centar. I predsjedništvo e, početkom e, iduće godine treba odlučiti hoće li praviti renoviranje te zgrade ili će graditi novu zgradu. U oba ta dva plana i za oba plana u oba ta plana imat ćemo prostorije za trijalog, imat ćemo novi prostor za posjetitelje i bolje, bolju sigurnost. Isto tako i dio koji se tiče protokola. Već e, uređujemo te planove, dobili smo dosta odgovora e, arhitekata koji su dosta zainteresirani e, da iznesu prijedloge za taj predstojeći projekt. Experience Europe E, imamo precizan hodogram i nastojimo imati film 360 e, stupnjeva, što je vrlo popularno. To smo već uključili u Luksemburgu e, kako bismo to imali u Strasburu, Luksemburgu i Briselu. I na kraju da kažem, naše iskustvo sa COVID-19 se mora uzeti u obzir jer e, način na koji radimo se promijenio i on će se i dalje mijenjati. E, trenutno administracija razmatra o tome da 70, 80, 90% ljudi radi na daljinu u ovisnosti o području. Dakle, 7000 e, ljudi koji su odgovorili na upitnik je odgovorilo pozitivno ili vrlo pozitivno na pitanje o radu na daljinu, što nas je iznenadilo. E, od zaposlenika 33% je reklo da bi mogli zamisliti da radi od e, kuće četiri dana u tjednu, a 25% e, četiri dana u tjednu, tri dana u tjednu. Dakle, moramo pogledati to iskustvo, dakle nešto se promijenilo i za zaposlenike i za menadžere što se tiče rada na daljinu, rada od kuće. Dakle, mislim da možemo zamisliti da nakon krize, ako budemo imali razdoblje nakon krize da se nećemo vratiti na to da svi rade e, u zgradi, vjerojatno ćemo imati mješovit sustav i trebamo osigurati da i dalje bude jednostavno raditi na taj način. Recimo s pismenim prevoditeljima je to jednostavno, oni mogu raditi od kuće, ako su u uredu samo dva dana u tjednu, e, to možemo zamisliti za one koji rade e, u istraživačkom dijelu. Oni možda mogu doći na posao samo dva dana u tjednu. Ako radite za odbor, onda ćete vjerojatno biti tu četiri dana u tjednu. Dakle, ako imamo taj različiti broj ljudi koji će biti u zgradu u određenom trenutku, to znači da ćemo drug, drugčije upravljati uredima i prostorima. Dakle, javit će se i nova pitanja o tome kako uredi trebaju biti osmišljeni i opremljeni. Ne možemo sada donijeti tu odluku, ali mislim da je to značajno pitanje koje će biti dio naše politike upravljanja nekretninama u budućnosti. Hvala gospodinu Veleu, gospođa Keller, izvjestiteljica. Riječ ima izvjestiteljica za politiku nekretnina. Hvala vam. Gospodine predsjedniče, gospodine Viland, gospođo Silva Pereira, gospodine glavni tajniče Klaus Vele, Lijepi pozdrav svima koji su ovdje u dvorani da čuju ovogodišnje izvješće o politici nekretnina. Želim vam zahvaliti na vašim uvodnim izlaganjima gdje ste naveli prioritete. Ja također e, doista cijenim Experience Europe i mislim da bi se to trebalo što prije provesti u državama članicama kako bi naši sugrađani mogli shvatiti ono što mi ovdje radimo. Što se tiče posljedica ove krize, hvala vam također što ste iznijeli svoje komentare vezano uz rad na daljinu. Sama činjenica da smo se ovdje ponovno okupili, da zajednički promišljamo, sastavni je dio naše zadaće i kao što ste vi spomenuli, gospodine Vele, već je tu započeta jedna analiza. To će sigurno imati utjecaja i na radni prostor, na susrete unutar zgrada gdje se radi i u tim povlaštenim trenucima kada ćemo se moći uživo sastati uvjeti rada bit će još važniji. Imam i nekoliko tehničkih pitanja vezano uz ovogodišnje izvješće i ostale dokumente koje smo dobili. Možete li nam precizirati neke stvari vezano uz obnovu zgrade PHS i s obzirom da je ponovno pokrenut međunarodni natječaj u lipnju ove godine, mi smo ovdje u odboru za proračune i mislim da je vrlo važno da vidimo kakve su procjene troškova za ovaj projekt da bismo mogli steći bolji uvid u ovaj dosije. Zatim druga točka tiče se obnove zgrade u Strasburu. Mislim da će to također biti aktualna tema prilikom povratka u moj omiljeni grad ovu jesen. Tu se spominje renovacija restorana Winston Churchill. Pritom se uzima u obzir potreba za uslugama kantine za službenike. Dakle, tu se radi o ugostiteljskim uslugama tijekom pandemije i mjerama opreza koje su potrebne. Zatim, opća uprava INLO također e, se bavi temom Europskog ombudsmana, odnosno mi smo dobili neke informacije temeljem kojih e, je ta služba u potrazi za novim prostorom u Briselu, što me doista iznenadilo s obzirom da postoji zgrada od oko 1000 kvadratnih metara u Strasburu gdje se nalazi sjedište ombudsmana, ali isto tako 1000 metara kvadratnih i u Briselu. Poznate su mi ASO i druge evropske agencije. Nije mi jasno zašto za ovu agenciju, odnosno ovu službu, treba toliko službenika i zašto ih je toliko prisutno u Briselu. Kod drugih ih ima dvoje do troje. I tu se traži dakle dodatni prostor, kako sam već navela, e, što znači da će biti dodatnih službenika u Briselu, što se ne odražava, odnosno to se ne dovodi u vezu sa povećanjem broja službenika nego njihovim premještajem u Brisel, pa bih rado dobila neka pojašnjenja vezano uz to pitanje. Hvala gospođo Keller. Sada prelazimo na zvjestitelju u sjeni. Gospođa Holmajer ima riječ. Molim vas da pritisnete gumb, da možete uzeti riječ. Izvolite. Hvala lijepo, dobro jutro svima. Doista mi je veliko zadovoljstvo što smo organizirali ovu razminu mišljenja. Prije svega ću uzeti riječ vezano uz zgradu PHS. Neću vam skrivati da mi je doista žao što se ovdje u Europskom parlamentu o tome šuti. Ovdje se radi o našoj vlastitoj zgradi koja je bila predviđena za jednu drugu namjenu što ne odgovara standardima kakve mi očekujemo ovdje u Europskom parlamentu. Pritom mislim na činjenicu da su se koristile dvorane, e, dakle da te dvorane moraju biti u skladu sa sanitarnim i ekološkim normama, e, pritom mislim također i na statiku i na sigurnost. Čini mi se da je situacija dosta loša. U nekim dijelovima zgrade također postoji i materijali koji su štetni. Jedna arhitektonski suvremena zgrada imala bi smisla s obzirom da u današnje vrijeme doista trebamo drugačiju informatičku infrastrukturu nego što je to bio slučaj u prošlosti. Evo primjerice, mi nemamo toplu vodu zato što sami ne možemo zajamčiti dobro sanitarno stanje cijevi. Mislim, čak je malo neugodno da to moramo reći ovdje u parlamentu. Drago mi je da će se uskoro donijeti odluka u vezi sa zgradom PHS i mislim da mi kao zastupnici moramo pokazati hrabrost, moramo donijeti neophodne odluke kako bi parlament mogao raditi na jedan moderan način. Jer vidite šta se događa kada parlament nije u mogućnosti raditi u skladu sa suvremenim zahtjevima. Zatim, druga napomena što se tiče korištenja radnih e, prostorija. E, primila sam na znanje ovo što je rekao gospodin Viland, međutim postavila bih jedno pitanje. Od ponedjeljka do četvrtka teško se sastati, ali nemamo više velik broj tirkiznih tjedana, odnosno tjedana kada možemo otići u svoju izbornu jedinicu, odnosno u svoju državu članicu. U ponedjeljak popodne neki zastupnici nisu na raspolaganju zato što naprosto ne uspiju doći do Brisela. Mislim da će biti vrlo teško raditi drugačije ukoliko se ne uvedu neke promjene. Mislim da nam treba više tirkiznih tjedana koji se neće ukidati, premještati. Ukoliko želimo raditi od ponedjeljka do petka ovdje u Briselu, mi kao eurozastupnici moramo imati i određeno vrijeme kako bismo bili u blizini svojih birača, onih koji su nas izabrali. postoje neki zastupnici imaju problema da budu nazočni tu u ponedjeljak. Meni treba nekih šest sati, za mnoge je putovanje komplicirano. Mislim da je dobro da Europski parlament preuzme ovaj dosje. Ja sam u više navrata čula da ovisimo o kineskim ili američkim tvrtkama kada želimo koristiti određenu tehnologiju, posebno kada je riječ o tajnom glasovanju. I zato mi je drago da imamo ovaj sustav za elektroničko glasovanje, no mislim da je šteta da nemamo europski sustav. Bilo bi dobro e, da se možda krene u tom smjeru. Htjela bih iskoristiti ovu priliku da zahvalim vama potpredsjednicima i zahvaljujem također e, glavnom tajniku koji je bio danas ovdje i odgovorio na naša pitanja. Izvolite, e, hvala vam lijepo, hvala na ovoj cjelovitoj prezentaciji. Imam nekoliko sistemskih pitanja i nekoliko detaljnih pitanja. Vidimo da se posljednjih desetljeća mijenja politika prema nekretninama e, diljem Europe. Imali smo trend otvorenih prostora, E, i to se da kako sve primjenjivalo u politici nekretnina u europskim institucijama kao što ste vi rekli gospodine Vele e, rad na daljinu će ostati s nama ne samo sljedećih nekoliko godina nego možda i sljedećih nekoliko desetljeća. E, možemo li vidjeti kako će rad na daljinu utjecati na radni prostor? I vjerojatno će nam trebati manji uredi ili će oni morati biti drugačije raspoređeni E, kako ćemo pronaći dodatne dvorane za trijaloge? To je pak jedna druga tema. U posljednjih nekoliko desetljeća uvedene su strože sigurnosne mjere e, kao odgovor na terorističke prijetnje. Treba će nam jedan e, sustavan pristup, hoće li nam trebati dodatni, hoće li sanitarni zahtjevi zahtijevati dodatne troškove za zgrade u Briselu i Strasburu i koliko će to iznositi. Zatim, što se tiče zgrade PHS, ovdje se koriste različiti dokumenti. E, mi koristimo različite termine, renovacija, obnova. Možemo li možda uskladiti tu terminologiju kako bismo znali za svaki pojedini projekt o čemu se tu radi? Dakle, što se tiče ove zgrade PHS, dakle, očito je da je potrebna renovacija, obnova, novi projekt, kako god to želite nazvati. No, pitam se, možemo li si politički priuštiti izdvojiti sredstva e, u iznosu proračuna jedne manje države članice? da, možda nedostatak tople vode može biti problem e, u nekim uredima, međutim milijuni Evropljana sada ide u pučku kuhinju, tako da moramo doista biti oprezni e, kada o tome komuniciramo s javnošću o ovim našim projektima. Mi to moramo imati kako bismo e, obnašali svoju dužnost, međutim u kriznim vremenima to može biti nezgodno. Mi doista moramo imati takozvani European Experience u svim državama članicama i to je vrijedno novca koji se izdvaja. E, zanima me što je sa Bebom Abebom i Jakartom i koji su vremenski rokovi za te projekte. I na kraju možemo li dobiti samo još neke tehničke detalje o e, tome što je sa ugostiteljskim uslugama e, u Briselu i zašto se tu moraju uvesti izmjene. Hvala, gospodin Andresen. Hvala. Gospodin eh, Viland, eh, gospodin Vele, gospođa Pereira. Imam još eh, tri napomene za kolege. Kao prvo što se tiče vremenskih rokova, mi smo predložili izmjene u kalendaru tako da imamo tjedne kada će se sastanci održavati od ponedjeljka do četvrtka poslje podne ili čak petka, a da se onda poveća broj zelenih tjedana. Pretpostavljam da će se o tome dosta razgovarati na jesen. E, rado ću čuti dodatne prijedloge ostalih klubova zastupnika. Mislim da je to doista ključno ne samo zbog politike nekretnina, nego iz zbog radnog kalendara naših službenica, službenika. Imam jedno pitanje vezano uz zgradu PHS, ne toliko uz sam projekt, nego uz pristup nacrtu. Zanima me kako će zgrada izgledati. Spomenuli ste vremenske rokove. Mislim da je važno da mi kao izvjestitelji u odborima nadležnim za politiku nekretnina imamo doista pristup svim svoj projektnoj dokumentaciji da bismo dobro mogli shvatiti proces i razne prilike koje se nude. Za nas, eurozastupnike, je to doista od ključne važnosti. Mislim da je, dakle, važno da dobijemo pristup projektu. Zatim, što se tiče ove politike nekretnina, još jedan put imamo brojne projekte i trebamo o mnogima hitno donijeti odluku. Naša izvjestiteljica, gospođa Keller, doista sjajno ovo odrađuje i ona nas uvijek pokušava uključiti koliko god može, međutim na kraju se uvijek suočavamo s istim problemom, a to je da dobijemo te projekte na odobrenje vrlo žurno i u trenutku kada moramo o tome razgovarati naprosto ponekad nema dovoljno vremena i ne možemo ući u detalje. Ja bih e, rado da možemo izdvojiti više vremena za ove projekte, e, da ih možemo detaljnije raspraviti sa izvjestiteljima i izvjestiteljima u sjeni. Hvala. Hvala. Tak, bardzo dziękuję za tę dyskusję e, ciekawą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 uvjete koje se tiču rada na daljinu. Mislim da su naši radni uvjeti uglavnom dobri. To mogu usporediti s uvjetima u poljskom parlamentu. Ne znam što većina ljudi očekuje. Bude li život preugodan, mislim da će nam se to obiti o glavu. Pred nama je vrlo važan zadatak moramo se nositi s posljedicama gospodarske krize, pomoći najsiromašnijima u Europi, pomoći državama članicama da prevladaju problem nezaposlenosti i u tom smislu nam trebaju odgovarajući tehnički uvjeti, tu je da kako važna i digitalizacija. Mislim da moramo voditi računa i o našem ugljičnom otisku. O tome se detaljno razgovara u Europi. Neki gledaju na naše putovanje u Strasburg kao na nešto kontroverzno. Mi to moramo moći objasniti svojim biračima. To su sve vrlo važna pitanja. Doista cijenim činjenicu da se bavite općim radnim uvjetima, no trebamo voditi računa i o načelu proporcionalnosti. Vaš je rad važan, ali je važno i dobiti informacije o općim radnim uvjetima. Imajte na umu da ćemo imati e, nove izazove u budućnosti, digitalizacija, dobri radni uvjeti za naše asistente, i tako dalje. To je sve vrlo važno. Ali već i sada je situacija vrlo zadovoljavajuća. Možda vas grada PHS prestara, to je... Hvala lijepo, čuli smo nekoliko komentara i pitanja koje su zastupnici postavili. Usput imali još netko, možda tko želi uzeti riječ? Ukoliko ne, možemo čuti odgovore e, za gospodin Vinland najprije. Hvala lijepo. E, zaboravio sam nešto. A to je zahvaliti kolegi Silvi Pereri na sjajnom poslu koji smo zajednički odradili. I također službama opće upravi Inlo jer da, Europa se bori s virusom, međutim moramo razumjeti da i taj virus unio i određene promjene. Možda je čak u određenim područjima uvelike promijenio stvari, potpuno ih preokrenuo, čak i ako gledamo povijest našeg parlamenta. Dakle, pozabavio bi se s nekoliko točaka. Zgrada PHS. Ono što nam je potrebno, naravno, je e, učinkovitost, e, zaštita okoliša, sigurnost, dakle, za novinare, za zastupnike, za naše goste i isto jednako tako važno, za goste. Moram reći da će biti vrlo važno u predsjedništvu ja neću odobriti niti jedno rješenje koje nije najmodernije, na najvišoj razini sigurnosti i neću sad ulaziti više u detalje, no to je važna stvar. Nadalje metode rada, otvorene prostorije, zajedničke Dakle, neću spominjati imena, ali u zgradi Martens smo mogli biti ambiciozniji. Međutim, ti otvoreni prostori ne govorimo o potpuno otvorenim prostorijama, ali to je nešto što je zaustavljeno sa najviše razina, s najviših razina u parlamentu i morali smo tu više učiniti, mogli smo više tih otvorenih zajedničkih prostorija napraviti, jer nismo bili dovoljno ambiciozni, e, brinuli su nas mediji Tako da u drugom dijelu ovog saziva možda nije najbolje vrijeme za uvoditi promjene, jer tada će svi ići u tisak, svi dionici će pokušati izraziti svoje stavove, interese putem svojih kontakata, lobirat će se i tako dalje. Zbog toga mislim da bismo sada trebali donijeti određene odluke i također imamo različite standarde, različite načine funkcioniranja hjerarhija. Primjer uloga predsjednika u Francuskoj je drugačija nego ona u parlamentu. Drugačiji je odnos između federalnog predsjednika kancelara u Njemačkoj. Dakle, sve se to razlikuje u pojedinim zemljama, no sve jedno neovisno o troškovima, ovaj parlament europske građane košta manje od 4 eura godišnje, kaže predsjednik. Dakle, to doista nije veliko ulaganje za demokraciju za naše građane i to ne možemo predvidjeti. Da budemo jasni, ne želim prisiljavati zastupnike ni na što, već im želim dati mogućnost da odluče žele li imati tirkizni ili zeleni tjedan ili ne. Dakle, svi mogu reći nećemo raditi ovdje tijekom tirkiznog tjedna, a mi moramo omogućiti fleksibilnost. Kad kada zastupnici žele biti kod kuće, kad kada sami žele istraživati nekakve stvari, prikupiti informacije, morate organizirati misije za tako nešto. Dakle, neke tjedne se mora jednostavno koristiti učinkovitije od ponedjeljka do četvrtka. I čak možda i u petak ujutro da se radi kako bismo bili fleksibilni za neke druge tjedne. I na kraju, a to nisam prije spomenuo, sinergije. Komisija ima Boršet kao konferencijski centar, tu planiraju nešto novo. No, gdje se nudi nama mogućnost, zbog čega ne bismo možemo imati zajednički konferencijski centar. Dakle, tada bismo mogli imati fleksibilnost. Naravno, tu imamo i pitanje covid -a. Bilo bi doista važno doznati što parlament e, je učinio sa informacijskim uredima u državama članicama. No ukoliko želimo imati to iskustvo ovdje, postavlja se pitanje šta ćemo u budućnosti učiniti sa politikama zgrada. Nije li možda bolje reći e, kupit ću zgradu, uštediti mnogo novca, troškova i možda netko može od nas iznajmiti neke katove koji nisu potrebni i tada možemo biti i fleksibilni. Dakle, možemo biti mnogo fleksibilniji jer ona nam zapravo otvara mogućnosti, a ne samo da košta. Hvala vam, zastupnik Silo Pereira, izvolite. Samo tri komentara za glavnog tajnika ću ostaviti posljednje. Jedno se tiče PHS zgrade. Dakle, kao što sam rekao, već to je velika intervencija i vjerujem da je svima jasno da je određena renovacija nužna, i zbog sigurnosti, i zbog okoliša, i zbog drugih pitanja. Spomenute su neke stvari na tu temu. I glavni tajnik je zamoljen da izloži prijedloge i moguća rješenja. Otvoren je natječaj jedan za arhitekte. Krajem ove godine se predviđa završetak i u tom trenutku ćemo moći određene koncepte izložiti o renovaciji i redizajnu. I može se odluku izložiti predsjedništvu u prvom kvartalu 2021. Dakle, odluka o tom konceptu se očekuje tada. Da ćemo imati običajne postupke, javne nabave, dozvole i izgradnja koja je tek predviđena 2024. do 2029. Dakle, u svakom slučaju bit će nam potrebno tranzicijsko rješenje, jer zgrada neće biti na raspolaganju tijekom određenog vremenskog razdoblja u budućnosti, što naravno predstavlja određeni izazov. Načelno govoreći, naša strategija se temelji na zamisli da je parlament većinom vlasnik zgrade što omogućuje određene uštede, ali isto tako ima i odgovornost upravljanja Znam da neki misle da suočavanje sa gospodarskom krizom je možda dobar razlog da se ne ulaže. No, dobar pristup bi vjerojatno bio upravo suprotan. Kriza je najbolji razlog da se ulaže. Naravno, ulaganja mora uzeti u obzir i određene razinu osjetljivosti mora biti ispravna, no kada se raspravlja pitanjima poput sigurnosti, zaštite okolisa, povezanosti sa zelenim dijelom, green dijelom, tada ta ulaganja imaju smisla. I to više u ovom trenutku nego ikada do sada. Hvala gospodine Vele. Hvala vam lijepo, predsjedniče. Oba podpredsjednika su pokrila većinu odgovora što se tiče spak zgrade. Ja bih još samo dodao da će same ponude olakšati odluku što se tiče da li se odlučujemo za renovaciju, obnovu ili ponovnu izgradnju. Želimo se poprinuti da imamo jasnu dodanu vrijednost. Ako postoji za ponovno izgradnja, nju izgradnju dodatna vrijednost, to ćemo učiniti, u suprotnom ćemo se baviti renovacijom. Dakle, samim postupak će olakšati izbore, kao što su potpredsjednici već rekli, dobit ćemo do, do kraja godine ponude, prijedloge, a do kraja prvog kvartala sljedeće godine predsjedništvo će donijeti odluku. Ako će se raditi o ponovnoj izgradnji, ona će početi 2024. Strasbourg Pitali ste o renovaciji zgrade VIK, sa time ćemo nastaviti. Od rujna će restorani biti nuditi svega trećinu običajnih kapaciteta, no produljit ćemo sate rada i bit će mnogo manje ljudi onako prisutno ondje, imat ćemo štandove sa hranom, tako da će te neke mjere omogućiti dostatnu uslugu. Hvala što ste spomenuli i ombudsmana, razmotrit ćemo tu ravnotežu između Strasbura i Brisela u tom kontekstu i razmotriti isto tako površine i da li prisutstvo ombudsmana i ureda ondje je nužno ili nije. Gospođa Holmajer, govorilo o kalendaru. To je bilo ključno pitanje gospodina Andresena. Nakon krize morat ćemo razmotriti što želimo zadržati, a što ne želimo odbaciti. Jasno je da je plenarna sjednica nije samo pripremni rad, tako da tu možemo razmotriti i taj pripremni rad odbora, klubova i razmotriti sljedeće. Da li Želimo zadržati mogućnost da zastupnici koriste sudjelovanje na daljinu. To je političko pitanje. Ono će olakšati putovanje zastupnicima. Kad kada je tijekom krize e, bila veća, veće prisustvo na sastancima nego što je to bilo prije. Dakle, to je nešto što ćemo morati u budućnosti razmotriti. Tijekom proteklih mjeseci vidjeli smo da razdoblje od ponedjeljka do petka se u potpunosti koristi. Neki odbori se sastaju ponedjeljkom ujutro, skroz do petka. Tako da se vrijeme koristi učinkovitije, to želimo u budućnosti i zadržati. A sljedeće godine možemo razmotriti isto tako mogućnost vraćanja na tradicionalni sistem. Gospodin Nuzakov je utjecaj telebreakinga spomenuo kako će to utjecati na planiranje korištenja zgrada. Nakon prilagodbe krizi i ovog rastoblja morat ćemo brzo nastaviti dalje, odlučiti o budućnosti teleworkinga, hoće li to postati standard, ja vjerujem da hoće, postoji jasna želja za tako nešto od strane osoblja i menadžmenta mnogo više nego u budućnosti, nego u prošlosti, tako da mislim da ćemo moći razjasniti situaciju relativno brzo. A tada će se moći razjašnjavati druga pitanja, primjerice korištenje zgrada, ureda, raspored e, ureda, Dakle, možda u drugoj polovini ove godine se možemo time već pozabaviti kako bismo sljedeće godine pogledali te opipljive e, utjecaje na planiranje korištenja zgrada i ureda prostorija. Odlučili smo snažiti našu medicinsku službu, što će nažalost biti hitno potrebno dolazećim godinama u Briselu i Luksemburgu. Mm, dakle, želimo u Luksemburgu ih osnažiti. U zgradi kad imamo već prostore za ovu službu. Iskustvo Europe. Imamo jasno tu vremenski okvir i koje ćemo lokacije obuhvatiti u prvom, a kojem u drugom dijelu godine. Gospodin Andesen je pitao o kalendaru, PHS, raspoloživost i ponude koje će nam doći, da li je ovo imalo sve utjecaja na postupak javne nabave. Gospodin Pereira rekao kada se informacije stave javno na raspolaganje, sa zadovoljstvom ćemo ih podijeliti s vama, ali vjerujem da će nadležne službe najprije željeti sa razvijestiteljima detaljno sve raspraviti. Kada će to biti moguće, informacije ćemo naravno podijeliti sa svima. Gospodin Johnston je govorio o digitalizaciji Dakle, tu smo i da raspravimo o proračunu, govorili o tome, ja sam bio za to da se ova proračunska stavka zadrži, to je dogovoreno. Također smo 6500 hibridnih uređaja podijelili u proteklim mjesecima. Planiramo ih zastupnicima i asistencima proslijediti kako bi olakšali, olakšali rad na daljinu telework. Također se bavimo pitanjem veza koje ćemo snažiti, bavimo se pitanjima softvera, novom sistemom upravljanja dokumentima koji će krenuti od ruina. uložit ćemo i digitalne potpise. Microsoft 365 će biti uveden što će ponuditi velike prednosti za rad na daljinu. što se tiče digital, digitalizacije, potpuno smo razumjeli Moramo razmotriti i upravljanje osobljem i financijama, identificirati ona područja koja još nisu digitalizirana i gdje zapravo su potrebne naše brze aktivnosti. Zahvalio bih doista potpredsjednicima i glavnom tajniku na odgovorima, komentarima i pozvao ih e, na održavanje redovitog dijaloga i naravno razmjene informacija o projektima koji se tiču zgrada s našim otpro, odborom. Ovime ćemo završiti današnju sjednicu. Podsjetit ću vas samo da su sljedeće sjednice odbora u ponedjeljak 31. kolovoza i utorak 1. rujna. Hvala vam puno svima, ugodan dan. Thank you.